Republike Kolumbije. Prije te četiri godine Kolumbija je bila u vrlo posebnoj situaciji, u usporedbi s ostatkom regije, recimo to tako. Bili smo na pragu rata s Venecuelom. Imali smo vrlo složene odnose sa Ekvadorom. Bili smo na popisu zemalja koje krše ljudska prava pred e, Međuameričkim sudom. A isto tako Ujedinjeni narodi imali su nas na tom popisu, te su čak našim građanima uskraćivali vize za ulazak e, na Karibsko otočje i zemlje Srednje Amerike. Ovdje u Europskom parlamentu postojal je određeni otpor sklapanju sporazuma o slobodnoj trgovini. Prilično snažan otpor, a isto vrijedi i za Sjevernoamerički kongres. Mi smo stoga odlučili da tu situaciju treba mijenjati. To je bila naša ambicija. Željeli smo poboljšati i vanjsko stajalište, ali isto tako i internu situaciju naše zemlje. Shvatili smo da to moramo učiniti kako bismo ojačali, konsolidirali naše gospodarstvo. Nastojali smo uvesti opipljive, konkretne politike, a isto tako naša je želja bila da okončamo 50-godišnji rat, 50-godišnji oružani sukob. Pokrenuli smo proces, pregovore, koji su vrlo ozbiljni, koji su realni i koji su također e, dostojanstveni sa e, gerilom iz Farka. Što se tiče gospodarskog poglavlja, u kongresu smo predali e, na razmatranje i donijeli mjere koje su nužne kako bi se zajamčilo odgovarajuće upravljanje slijedili smo, rukovodili smo se jednim primjerom koji je iskoristio Abraham Lincoln, eh, američki predsjednik u to vrijeme, i pozvali smo naše rivale da sjednu za stol s nama i da sudjeluju u vladi. Slijedili smo taj primjer i na taj način smo zapravo dobili prilično široku potporu u kongresu za ustavne reforme. Ustavne i zakonodavne reforme su odobrene i to je bilo od velike pomoći u konsolidaciji našeg gospodarstva. I to je dovelo do određenih rezultata, vrlo pozitivnih rezultata, ako smijem reći. Toliko pozitivnih da danas, s obzirom na situaciju, možemo reći da je Kolumbija latinoamerička zemlja koja raste uz najvišu stopu rasta. Prema statističkim podacima imamo najvišu stopu rasta, najnižu stopu inflacije usporedbi s ostalim zemljama u regiji, a usto Kolumbija je također zemlja u kojoj smo otvorili najveći broj radnih mjesta. Već 50 mjeseci uspijevamo raditi na rušenju stope nezaposlenosti. Ta stopa nezaposlenosti sve više pada. Govorim o formalnom e, zapošljavanju, a ne e, zapošljavanju u neformalnom sektoru. Drugim riječima imali smo sjajan rast i to je bilo od velike pomoći i za socijalnu situaciju i za bavljanje socijalnim pitanjima. A to je ono što je za mene zapravo u proteklih četiri godine bio prioritet. U protekle četiri godine uspjeli smo smanjiti stopu siromaštva za 10 postotnih bodova. Gotovo 10 postotnih bodova i zapravo smo potukli rekorde. Niti jedna druga latinoamerička zemlja nije uspjela toliko učiniti u razdoblju od četiri godine da se smanji stopa siromaštva. Dakle, toliko mnogo učiniti u tako kratkom vremenu. Govorim također o ekstremnom siromaštvu u našoj zemlji. E, borba protiv ekstremnog siromaštva upravo je e, bila jedan od mojih najvećih ciljeva. Želimo iskorijeniti ekstremno siromaštvo, ne želimo ga imati u našoj zemlji. Istovremeno uspjeli smo premostiti jaz. Jaz između različitih društvenih slojeva u našoj zemlji, jer to je zaista bilo sramotno u prošlosti. Bili smo zapravo na prvom mjestu kada se radilo o nejednakosti u Latinskoj Americi. Mislim da je jedino Haiti stajao lošije od nas. Nije nam baš dobro išlo, na svu sreću, danas tome više nije tako. Uspjeli smo premostiti taj jaz koji je postojao i smanjiti razlike. Također, našli smo se zapravo u nekakvoj sredini. Još je mnogo toga pred nama, mnogo toga trebamo učiniti. U Kolumbiji je još uvijek mnogo siromaštva. Nekih 30% kolumbijaca žive u siromaštvu. To je još uvijek vrlo visoka stopa. Još uvijek imamo jako puno ekstremno siromašnih, više od 8%. A isto tako, još uvijek postoji dosta velika razlika između određenih regija unutar zemlje. Preveliki jaz postoji među njima i zbog toga je pred nama još mnogo posla. Međutim, ponavljam, mislim da je možda najvažnija stvar dalje slijediti ovaj put, put napretka. Jer izuzetno je važno za nas da iskoristimo stvarni potencijal naše zemlje a e, najvažnija stvar koja treba svakako biti stavljena u prvi plan je mir. Mir nakon 50 godina oružanih sukoba. Nakon 50 godina rata koji nas je e, koštao tako mnogo, e, toliko krvoprolića, toliko užasa. 6 milijuna žrtava do danas. Sada se bavimo tom situacijom, imamo zakonodavstvo koje je nedavno doneseno kako bi se osigurala odšteta žrtvama kako bi rane polako počele cijeljeti. Rane koje su nastale ratom u tolikim dijelovima Kolumbije. Krajnje vrijeme da počinjemo liječiti te rane. Danas više od 470 tisuća e, ljudi, žrtava, već je dobilo naknadu. Još je mnogo njih koji to trebaju dobiti. Kao što sam rekao, imali smo više od 6 milijuna žrtava, ali krenuli smo i s time. Najvažnija stvar zaista je izgraditi i učvrstiti mir. I upravo zato smo pokrenuli taj proces. Znali smo, znali smo da ćemo naići na prepreke, znali smo da će biti poteškoća na tom našem putu. Ali naučili smo, naučili smo da je graditi mir mnogo teže nego voditi rat. I moj zadatak, moj posao bio je u prošlosti baviti se tim pitanjem. Znate, ponekad je bilo i ratno vrijeme i ja sam u tome sudjelovao. Međutim, postoji vrijeme za voditi rat i postoji vrijeme za mir. Mislim da su sada uvjeti u Kolumbiji sazrjeli da se uspostavi mir i da se pokrene uspješan proces koji će nas dovesti do mira. I evo već tri, tri pol godine, da budemo precizni, traju pregovori na početku je bila jedna tajna faza pregovora s Farkom i naš glavni cilj bio je postići sporazum oko točaka oko kojih će se pregovarati, postići sporazum oko nekog e, plana puta, tako da se jednostavno zajednički dogovorimo o tome što treba biti na dnevnom redu pregovora. I e, kada smo se uspjeli dogovoriti oko tog dnevnog reda pregovora, uspjeli smo objaviti prekid sukoba. To je bilo dakle na samome početku, e, to je bila tajna faza koja je bila uspješna. Uspjeli smo se dogovoriti oko pet točaka. I ostatku svijeta, prije dvije godine u Oslu mogli smo objaviti da ćemo krenuti sa mirovnim pregovorima temeljem tih pet točaka oko kojih smo se dogovorili. U međuvremenu smo uspjeli postići dogovor o tri od tih pet točaka. Prva stvar tiče se ruralnog razvoja. Uspjeli smo postići dogovor e, oko mjera koje treba provesti kako bismo se pobrinuli da kolumbijski poljoprivrednici mogu obrađivati kolumbijsku zemlju. Ruralni razvoj izuzetno je važan i trebalo mu je dati posebno mjesto u pregovorima. Zato što je to koljevka siromaštva. Tu ćete naći ljude koji zaostaju. Tu se rađa sukob. Uspjeli smo se također dogovoriti oko druge točke koje smo imali na dnevnom redu a to je bilo političko sudjelovanje, tako smo nazvali tu točku. Uglavnom, ono oko čega smo se uspjeli dogovoriti jest jačanje i produbljivanje naše demokracije. Drugim riječima, želimo imati širi rastup, eh, eh, raspon zastupanja. Eh, želimo biti zastupljeni u zemljama koje su sudjelovale u sukobu, na prostorima u našoj zemlji koje nisu imale zastupnike u našem kongresu. Želimo im dati mogućnost da sada to imaju. Željeli smo dati više jamstva političkoj opoziciji. Ona sada to i ima i upravo zato naša demokracija sada funkcionira bolje. Naravno, radi se o procesu koji traje. To je uvijek tako u svakoj demokraciji. Morate pratiti kako se stvar razvija. Uspjeli smo se dogovoriti oko treće točke koja je od temeljne važnosti i to je nešto na što sam stavljao naglasak, na čiju sam važnost stavljao naglasak od samoga početka. Inzistirao sam da se to uključi u plan pregovora, a radi se o krijumčarenju i trgovini drogom. Dogovorili smo se sa Farkom da ćemo zajednički raditi na tome da kao prvo prekinemo sukob, a onda da se pobrinemo da sve nezakonite plantaže zamijene zakonite plantaže. Radeći zajedno s Farkom željeli smo se također pobrinuti da e, jednostavno ukinemo krijumčarenje drogom, da taj fenomen jednostavno nestane s teritorija naše zemlje. Naravno, to je od ključne važnosti zato što ima ramifikacije i pozice ne samo za Kolumbiju, već e, više od 35 godina mi patimo zbog e, krijumčarenja drogom to je zapravo na neki način gorivo koje je rasplamsavalo e, plamen sukoba koji je dosad trajao s jedne strane, ali s druge strane to je od ključne važnosti također i za sve ostale zemlje u regiji, zato što jednostavno e, na njih ima učinak, dolazi do preljevanja. Bili smo relativno uspješni u suzbijanju krijumčarenja drogom u Kolumbiji. Uspjeli smo se boriti protiv velikih kartela koji se bave krijumčarenjem drogom Znam da je to našim susjedima bilo jako teško. Postoji neka vrsta posebnog efekta Naime, vrlo često nešto možete, na primjer, gurnuti pod površinu na jednom mjestu samo zato da bi izbilo na drugom mjestu i tamo procvalo. I naravno, to je također imao i od, imalo i određeni učinak na Europsku uniju ili Sjedinjene američke države, gdje se zapravo konzumira kokain koji se proizvodio na teritoriju naše države. Dakle, pokušavamo smanjiti obim proizvodnje kokaina, međutim, nažalost, još uvijek smo među eh, najvećim eh, proizvođačima kokaina, e, koji njime snabdjeva ostatak svijeta. Dakle, usredotočili smo se na plantaže u dogovoru s Farkom. Naime, e, sve te plantaže e, na kojima se uzgaja koka su bile minirane, tako da kada su e, civili dobrovoljci, policajci ili vojska dolazili iskorijeniti plantaže, vrlo često su bili žrtvama mina i te mine su zapravo uzrokovale tisuće i tisuće žrtava. Ljudi su jednostavno pogibali od mina ili bi završili kao invalidi zbog nagaznih mina. Ili su, na primjer, pali žrtvom snajpera. Snajperi su ubijali policajce, ubijali vojnike, zapravo na neki način eh, ljudi koji su se približavali tim plantažama bili su otvorene mete. S obzirom na sadašnju situaciju moram reći da je far pristo surađivati s vladom kako bi se ukinule takve plantaže i kako bi se na njima promijenila vrsta proizvodnje, kako bi se promijenila u nešto zakonito. Također korisno. To su dakle tri točke oko kojih smo se dogovorili. E, dvije stvari još uvijek su sporne. Prvo, prijelazna pravda, pravda za žrtve prvenstveno. Od samoga početka ja sam si zadao cilj kako bih se pobrinuo da žrtve dobiju naknadu tijekom mirovnog procesa kada sukob konačno završi. zašto sam se odlučio za to? Zato što smo imali tako veliki broj žrtava. Ako im ne jamčimo prava, ako ne zaštitimo ta prava, onda će te žrtve i dalje biti žrtve. I to je problem koji će opstati. Također smo morali vidjeti što znači e, imati prijelazni pravosudni sustav u strukturnom smislu. To zapravo želimo postići. Želimo postići zaštitu prava žrtava, prava žrtava na istinu, prava žrtava na pravdu, prava žrtava na naknadu te također prava žrtava na zaštitu od bilo kakvog ponavljanja kaznenog dijela ili nasilja. To je nešto što treba poštivati u bilo kojem obliku konačnog rješenja ovoga sukoba. To treba biti sastavni dio jednadžbe. I zato smo još jednom odlučili poduzeti jedan e, vrlo hrabar korak koji koliko znam nema presedana, to je pozvati žrtve i zatražiti od njih da se suoče sa pregovaračkim stranama da se sastanu s njima. Zašto smo se odlučili na taj korak? Zašto smo zatražili da te žrtve dođu? Zato jer smo željeli biti sigurni da prava žrtava budu poštovana. Pa tko je onda zapravo u boljoj poziciji od samih žrtava da nam kaže kako se one osjećaju, što misle da trebaju dobiti i kako misle da trebamo ispoštovati njihova prava. One nam to najbolje mogu reći. Mislim da je uz to vjerojatno zanimljivo da čujete E, da smo zapravo e, pokušali riješiti naš sukob pod pokroviteljstvom ugovora iz Rima. To je prvi takav pokušaj. Dakle, sve aktivnosti koje poduzimamo, sve što činimo, pozorno će pratiti međunarodna zajednica. Trebamo se također pobrinuti da se prava žrtava poštuju, očuvaju, a kako to možemo učiniti? Tako da krećemo prema rješenju sukoba, neki ljudi smatraju da zapravo pregovaramo o pravima žrtava. Ne, prava žrtava su nešto što je granica od koje ne odustajemo. Ona nisu predmet pregovora. Žrtve želimo saslušati da vidimo na koji način ih možemo poštovati i kako ih možemo učiniti sastavnim dijelom rješenja. I peta točka koja je još uvijek otvorena i o kojoj se pregovara i to je takozvani DDR, to je e, demobilizacija, razoružanje i reintegracija. Želimo vidjeti kako one koji su se do sada borili možemo ponovno integrirati u društvo. To su dakle dvije preostale točke koje trebamo riješiti, kojima ćemo e, dovesti do konačnog kraja ratnog sukoba u Kolumbiji. I zaista se jako trudimo, činimo sve što je u našoj moći da bismo ispoštovali očekivanja međunarodne zajednice, da bismo ispoštovali očekivanja kolumbijskog naroda naravno, našeg vlastitog ustava, našeg vlastitog zakonodavnog okvira, da bismo sve to pomirili sa težnjama Farka kada se radi o prijelaznoj pravdi. I eto, tu se sada nalazimo i sada se okrećemo ostatku svijeta, okrećemo se Europi i tražimo vašu političku podršku. Treba nam ta politička potpora, treba nam kako bismo donosili odluke koje trebamo donijeti, koje su nužne za uspostavu mira, koje su nužne da bismo se pobrinuli da ovo bude mir koji će trajati, koji je održiv. Zatražili su od mene da odgovorim na pitanje što je sa drugim skupinama, onima koje su 50 godina sudjelovale u ratu, isto tako što je sa nacionalnoj m, oslobodilačkom armijom NLA u Kolumbiji. Kako odgovoriti na to pitanje? Mislim da to mogu učiniti na sljedeći način. Trenutačno smo u tajnoj fazi. to je zapravo usporedivo sa onime što smo svojevremeno učinili sa Farkom. I zbog tog razloga zapravo vam ne mogu dati više podrobnosti o samom procesu i odnosu sa NLA-om. Želimo se pobrinuti da ostvarimo mir sa obje skupine koje su spremne potpisati mirovni sporazum. Naravno da želimo obje skupine. Možete me pitati bi li bilo moguće na neki način spojiti pregovore sa e, dvije skupine kako bismo unificirali taj proces. Da, ali moramo ići korak po korak i moramo svaki korak poduzeti kad za to dođe vrijeme. Ako dozvolite, zaključno bih rekao samo ovo. Mir u Kolumbiji, barno što se Kolumbije tiče, mir u našoj zemlji bio bi nešto izvanredno. Ovaj sukob u Kolumbiji imao je razarajuće posljedice. Ako smo uspjeli postići porast gospodarskih i socijalnih pokazatelja u proteklih nekoliko godina dok je sukob još trajao, samo zamislite što bi Kolumbija mogla postići bez sukoba. Zamislite koliko bismo dobre rezultate mogli ostvariti u smislu gospodarskog rasta mogli bismo imati dodatnih 2%, trajnih 2% gospodarskog rasta kada bismo uspjeli potpisati mirovni sporazum. I ljudi su napravili izračune za određene regije, za veliki broj regija. to bi značilo čak porast od 4% u odnosu na sadašnje pokazatelje. Ali ne radi se samo o tome, radi se i o patnjama. Zaista velikog, velikog dijela kolumbijskog stanovništva tolik broj ljudi postalo je prognanicima, morali su napustiti svoje domove, svoju zemlju. Pohrlili su u predgrađa naših gradova, to je imalo značajne posljedice na njihovo duševno zdravlje, na javno zdravstvo. Posljedice su bile upravo nevjerojatne, ogromne. I upravo stoga smo toliki optimismi, optimisti kad govorimo o mirovnom procesu i mogućnosti ostvarivanja mira. I naravno, moram reći druga strana spremna je na suradnju, to moramo reći. FARC je također odlučio doći i sjesti za stol s nama. Um, učiniti to ozbiljno, potruditi se. U prošlosti to nisu činili, ovoga puta jesu, pregovaraju i čine to s ozbiljnim namjerama. I zato sam optimist. Vjerujem da možemo postići dogovor ako slijedimo ovaj put kojim smo već krenuli. Naravno, ponavljam, trebamo podršku. Trebamo podršku međunarodne zajednice. To je jedan, ako mogu tako reći, od uvjeta koji će omogućiti da ostvarimo ono što želimo, bez kojeg ne bismo mogli biti ovdje gdje smo danas. Pokušati učiniti ovo što pokušavamo učiniti bez potpore međunarodne zajednice jednostavno je nemoguće. I posljednja stvar koju želim reći su zapravo dividende mira za Europu. Naravno, one će za vas biti vrlo pozitivne i ne govorim pritom samo o utjecaju koji će ovo imati na primjerice opskrbu kokainom u e, europskim gradovima jer znamo da je nažalost e, konzumacija kokaina u porastu. S druge strane imamo pitanje zaštite okoliša. Kolumbija je jedna od najbogatijih zemalja kada se radi o biološkoj raznolikosti. Mi smo zapravo najbogatija zemlja na planeti Zemlji kada se radi o bioraznolikosti po kvadratnom kilometru. Imamo prašume koje su posebno bogate različitim vrstama. Imamo vodne resurse koji su neusporedivi sa vodnim resursima drugih zemalja. Toliko su dobri. Naravno, sukob, e, nezakonito rudarenje i sve ono što je zapravo bilo posljedica e, sukoba uzrokovalo je i probleme u zaštiti okoliša u Kolumbiji, ali sve se to sada može promijeniti sve se to može promijeniti s dolaskom mira. Mir će također imati i jedan pozitivni učinak za okoliš ne samo za Kolumbiju već za cijeli svijet. Primjerice može se izbjeći e, deforestacija koja je kao što znate posljedica rasta potražnje za drogom. Tome možemo stati na kraj i možemo se suočiti i uhvatiti ukoštac sa izazovom koji je pred nama možemo ostvariti od sada do 2020. godine nultu stopu emisija CO2. Mislim da to možemo, ako uspostavimo mir, učiniti i prije zadanoga roka. Dakle, ovaj mirovni proces, i ovo je zaista posljednje što ću reći, jest e, nešto što predstavlja kraj zapravo posljednjeg velikog oružanog sukoba u zapadnoj hemisferi. Ja se nadam podršci međunarodne zajednice i E, podršci Europske unije koja je od temeljne važnosti. I hvala vam lijepa na svoj podršci koju ste nam do sad već dali. Sve što mogu učiniti je jednostavno reći hvala. Hvala vam na svemu što ste učinili. Polako se približavamo posljednjoj fazi pregovora i još uvijek trebamo vašu podršku. Ta politička podrška daje nam također i legitimitet. Legitimitet koji nam je potreban da bismo donijeli posljednjih nekoliko godina kojima e, odluka kojima ćemo stati na kraj ovom apsurdnom ratu koji je uništio e, dobrobit tolikih nacija. Hvala. Hvala vam gospodine predsjedniče. Mislim da je ovo bio apel koji će naići na našu podršku i na naše odobravanje. Mi organiziramo ovaj događaj zajedno sa izaslanstvo za odnose sa državama Anske zajednice i stoga želim posebice pozdraviti gospodina Pasqual, predsjednika tog izaslanstva, te ću njemu kao prvom predati riječ. Gracias, señor presidente. Señor presidente de la República de Colombia. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Predsjedniče Republike Kolumbije, hvala vam i naše čestitke. Ovo je za mene osobno velika čast, ali kao što je to rekao i predsjednik našeg odbora i u ime predsjednika delegacije, ovo je isto tako velika čast za mene e, da možemo zajedno imati ovakav e, događaj. Ja ću navesti nekoliko aspekata koji će se sigurno mm, ponovno pojaviti u raznim multilateralnim sporazumima i želim pojaviti su tako i neke, želim spomenuti su tako i neke aspekte koji su po meni vrlo važni aspekti za Republiku Kolumbiju, gospodine e, predsjedniče. Kao prvo mi želimo tražiti, naglasiti jednu činjenicu, a to je da je Europski parlament pružao podršku za ovo pitanje veznih uz vizu. Nedavno je Europska komisija izradila jedno izvješće gdje se pozitivno procjenjuju svi zahtjevi vezanih uz to pitanje. Isto tako imamo i pozitivne naznake kada se o ljudskim pravima, imamo pozitivne gospodarske pokazatelje, e, pitanja građanstva i poštivanja civilnog društva i tu je i Europski parlament bio jedan od pokretača tog postupka i brzo smo dakle između rasprave u komisiji parlamenta i vijeća smo uspjeli proizvesti određene rezultate i nadamo se da ćemo u prvom trimestru 2015. godine zatim iz toga nastati i sporazumi koji će moći u drugom trimestru 2015. godine stupiti na snagu to pitanje liberalizacije vize, dakle mogućnost eh, putovanja bez viza, kad se kratkoročnim putovanjima unutar šengenskog prostora, da je to vrlo bitno za Kolumbiju. A također bih htio naglasiti jedan aspekt eh, kojeg zapravo, koji zapravo karakterizira vaša Kolumbija, Kolumbija pod vašim predsjedništvom. Imamo dakle vrlo dobro gospodarstvo u Kolumbiji. To je snaga, pokretačka snaga koja stvara jedan, jedan potpuno novi društveni sloj koji je, koji je uživao sigurnost i e, prosperitet, koji uživa sigurnost pa i kada se radi o tome da je dakle država prešla iz razdoblja patnje u sada razdoblje sigurnosti sa i pravnom sigurnošću što nam dopušta da poslujemo sa Kolumbijom i da Kolumbija posluje sa ostatkom svijeta, a imamo i kvalitetu demokracije, imamo e, poštivanje ovlasti institucija, imamo poštivanje ljudskih prava. Ne kažemo ne postoji, to je bitno, zato što u tom mirovnom procesu koji ste spomenuli nismo predvidjeli nekažnjivost. Predvidjeli smo postupak dijaloga koji će imati posljedice, daleko sežne posljedice, gospodine predsjedniče, da bit ću kratak. Zatim taj mirovni proces, gospodin predsjednik je naznačio da traži promjenu i da se ljudi bore sa biračkim listićima za svoja prava, a da se listići kokaina pretvore u nešto drugo. Vi ste gospodine predsjedniče, poznavali to razdoblje terora i izabrali ste put mira i dijaloga. To je veoma važan uzor to bi trebalo biti referenca i za druge zemlje, referenca kada se radi o gospodarskom i socijalnom e, prosperitetu, kada se radi o dijalogu, kada se radi o očuvanju ljudskih prava. Gospodine Santos, za nas pa i za mene osobno ja mislim da bi to mogla biti referenca. Hvala vam gospodine predsjedniče. En ausencia del presidente, me permito continuar con la sesión y daríamos la palabra. Hvala vam lijepa. Predajem sada riječ gospodinu Langeu. On je predsjednik odbora za međunarodnu trgovinu, te je isto tako i izvjestitelj na ovo izvješće komisije za te odbor. Izvolite, gospodine Lange. Da, hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Drago mi je što vas mogu ponovno sresti u ovom krugu. Mi smo više puta imali prilike u Kolumbiji razgovarati o trgovinskom sporazumu u mom svojstvu izvjestitelja za taj trgovatski sporazum, a i u mom svojstvu predsjednika odbora za međunarodnu trgovinu. I u tom smislu mi je bilo vrlo stalo do toga da se sporazumimo oko svih propisa veznih uz taj trgovinski sporazum. Dakle, naravno, to je nešto što e, sadrži i aspekt gospodarskog rasta za Kolumbiju i to se, mislim, i potvrdilo od 2012. godine a s druge strane smo se isto tako sporazumili da ćemo osim tog sporazuma imati i jedan plan puta što se tiče poboljšanja održivosti i mogu reći da je to e, veoma pozdravljam da, da smo se i oko tog pitanja složili kako bismo doista mogli napraviti konkretne korake ka stabilizaciji e, ovog procesa razvoja. U Ožujku sam posljednji put bio u Kolumbiji i vrlo mi je drago što smo mogli otvoreno raspraviti ono što dobro funkcionira, ali isto tako i ono sve što ne funkcionira dobro. I stoga ja smatram da ovo nije kraj jednog procesa, već početak procesa e, koji nam pruža mogućnost da dalje napredujemo. Pa i što se tiče pitanja sigurnosti e, i očuvanja e, prava radnika. Naravno da je mirovni postupak tu jedno vrlo važno pitanje, jer ovaj trgovinski sporazum putem tog mirovnog procesa može dobiti još više života kako bi u vašu zemlju pristiglo još i više gospodarskog rasta, a isto tako naravno taj trgovanski sporazum može pomoći i stabilizaciji tog procesa zato što se time razvijaju gospodarski odnosi. Stoga smatram da možemo i dalje moći raditi u ovakvom obliku dijaloga i čvrsto sam uvjeren u to da će taj mirovni proces biti jedan od važnih gradivnih blokova za izgradnju bolje budućnosti u vašoj zemlji. Imam ovdje jednu, jednu publikaciju od zaklade Friedrich Elbert koja je često vrlo kritično govorila o vašoj zemlji, a naslov je Kolumbija se odlučila za mir. Mislim da je to jedna vrlo važna poruka koja nas isto tako naginje na to da podupiramo taj proces tako da ne dođe do nazadovanja i mislim da je u tom smislu naš odbor za međunarodnu trgovinu tu i tekako upravo za to. Hvala vam lijepa, dragi kolege. Imamo još 15 javljena za riječ i stoga vas molim da budete kratki kako bi se svi mogli javiti za riječ. U međuvremenu bih e, iznio jedno priopćenje, ja sam upravo zaprimio poziv od visoke predstavnice gospođe Margarini koja mi je rekla da ćemo imati jednog nezavisnog vanjskog istražitelja za ovo pitanje vezano, na, vezano za Kosovo. Dakle, to je ono što se tiče onoga što smo jučer rekli. E, gospodin Milan Mon e, iz Europske pučke stranke. Hvala vam u ime Europske pučke stranke, u ime koordinatora iz eh, tog kluba zastupnika koji nije ovdje prisutan, želim eh, vam zahvaliti gospodine predsjedniče što ste došli. Eh, želim vam dobrodošlicu. Ne radi se samo o tome da imamo privilegiran odnos s vama. Vaše prisustvo ovdje je naravno i znak poštovanja Europskom parlamentu i Europskoj uniji što se tiče važne uloge koju je ona odigrala kada se radi o razvoju odnosa između institucija s jedne strane i Kolumbije s druge strane. Imali smo multilateralni sporazum, a Europski parlament je tu bio od ključnog značaja kako bi se došlo do ratifikacije tog teksta koji je bio kontroverzan, a koji sada doprinosi e, ojačanju trgovinskih odnosa. Isto tako što se tiče aktualizacije naših e, sporazuma imamo e, klauzulu e, o završetku određenih odredbi i zahvaljujem Europskom parlamentu, zahvaljujem toj instituciji koja je odigrala iznimno važnu ulogu kada se radi o kolumbicima i ovog pitanja viza. Vi ste proveli važne reforme, pretvorili ste Kolumbiju u e, napredno gospodarstvo, prvo snažno gospodarstvo na vašem kontinentu, e, proizveli ste visok gospodarski rast i smanjili ste siromaštvo. Brojke iz prošle godine i ove godine su izuzetno upečatljivi. Imate vrlo ambiciozni plan isto tako za e, unutarnje pomirenje i nadam se da će vas institucije Europski parlament tu i e, financijski podržavati u tom velikom naporu. Htio bih da nam nešto više kažete o tome što tražite od nas, od Europskog parlamenta, od institucije, od komisije u, e, to, u tim aktivnostima. I jedno pitanje koje se mi čini vrlo važnim Kolumbija je vrlo aktivna država, postoji e, i e, tu razni savezi i e, savezi na Pacifiku i možda bi nas nam mogli još nešto reći o tome. Hvala lijepa. Gospodin Howard će sigurno biti kraći kao govornik. Hvala vam lijepa. Baš sam nedavno razgovarao sa vašim veleposlanikom ovdje u Briselu, bilo cijenim vašu prisutnost ovdje i e, nadam se da će današnji sastanak e, vidjeti da će Europska unija u budućnosti odigrati aktivniju ulogu kada se radi o ovom mirovnom procesu za vašu zemlju i nadam se da će taj proces biti inkluzivan i e, uspješan. Imali smo dosta velikih koraka unazad tijekom godina u Kolumbiji i stoga je vaša vlada vrlo oprezna. I iz Ujedinog kraljevstva i iz SAD-a postoji podrška da dođe do bilateralnog prekida vatre u Kolumbiji. Je li to prijedlog koji vi razmatrate i što možete reći danas Europskom parlamentu o toj mogućnosti koja bi mogla biti jedna od e, danjih aspekata ovog mira koji se želi postići. Zatim, e, spomenuli ste važno pitanje prava žrtava ja to vrlo cijenim, ali kao što znate, iz da smo prije samo dva dana čuli da su sami Same osobe koje su bile uključene u mirovni sporazum sa Havane zaprimile prijetne smrću. Što možete nam reći danas o vašoj sposobnosti da te e, osobe da se to pravo naknade za očitu žrtvama bude doista nešto što će prihvatiti osobe u Kolumbiji i e, što mi možete reći o tim petnjama smrću. Zatim, e, visoki, visoki povjerenik za ljudska prava je rekao da nažalost posljedna Kolumbija bila e, najgora e, u protokom desetljeću što se tiče broja usmrčenih aktivista za ljudska prava. I, i dalje ste rekli da je visok postupak onih koji su zaprimili određene prijetnje, pa i vi ste rekli da ste e, vi i vaše osoblje imali takve slučajeve. Koje, koje stanje za zaštitu, za um, sigurnosno osoblje koje štiti borce za ljudska prava i hoćete li postići da ovaj mirovni proces ne bude samo naknada štete žrtava, nego da to bude pravo pravo opredeljenje za ljudska prava u vašoj zemlji. Hvala vam, mi vam želimo sav uspjeh u ovom mirovnom procesu i želimo mir za vašu zemlju. Hvala, koordinatori će imati dvije minute, a zatim će ostali govornici imati jednu minutu. Gospodin dr. Charles Tenok. Hvala vam gospodine predsjedniče. U ime kluba zastupnika ECR-a želim vam čestititi na vašem ponovnom izboru, na vašem drugom mandatu kao predsjednika Kolumbije. Još životno sjećam mom posjetu u, baš u Palači u Kolumbiji kada smo se zalagali za sporazum o slobodnoj trgovini sa Kolumbijom i sa Peruom i to se pokazalo velikom pričom uspješnicom. Ja sam veliki prijatelj Kolumbije i vrlo cijenim rad e, vašeg prethodnika, kolumbijskog predsjednika, e, koji je uspio se boriti protiv e, skupine FARC, a isto tako je uveo zakon protiv korupcije i ispunio je neke stvari koje su neki tada smatrali nemogućim u ovoj zemlji koja je razdirana, ratom, ali koja je dakako predivna zemlja. Drago mi je čuti da će gospodarski rast sada iznositi oko 5%, čak ćete prestići i susjednu državu Peru i tu vam doista moram čestitati i posebice pozdravljam e, ovaj e, sukob koji će sada možda nestati, a traje već desetljećima sa skupinom FARC. Ja ne želim na ničemu zahvaliti Kubi ali na ovome moram zahvaliti Kubi što je posjedovala u tom mirovnom procesu i što će pomoći vašoj predivnoj zemlji. A dvije, dva posebna pitanja bih vam postavio kao jedan. Uzavši u obzir taj mir, taj eventualni mir sa skupnom FARC, kako će se to odnositi na vaš odnos sa Venezuelom? Pod predsjednikom Odurom se situacija pogoršala naspram eh, situacije pod predsjednikom Čavezom i imali ste prevrtljive odnose sa tom susjednom državom. A kao drugo, pitanje vezano uz borbu protiv narkotika. U mojoj zemlji i u drugim državama Europske unije se postavlja mnogo pitanja vezanih uz liberalizaciju droga, ne samo mekih droga. I tu zapravo vidimo neke napretke u Kanadi. Vi se smatrate progresivnim misliocem. Koje su vaša razmišljanja o e, tome da se ukinu zabrane sa nekih narkotika e, unutar dakle međunarodnog razmišljanja o donošenju politika? Hvala vam lijepa. Velika je čast vidjeti vas e, ponovno, gospodine predsjedniče, e, dvije liberalne skupine iz parlamenta, a iz nacionalnog, mog nacionalnog parlamenta su vas posjetile nedavno i mnogo toga nas je zadivilo. Vaša politika veznih uz okoliš, vaša e, obiteljska politika i naravno ovaj mirani dijalog. Možete li gospodine predsjedniče, nam dati nešto informacije kako će taj mirovni proces proizvesti strukturni mir. Vi ste opredjeljeni, rekli ste da je vodstvo Farka opredjeljeno, ali postoje druge stranke, drugi dionici, kako možete taj mir sa Farkom iskoristiti da on postane strukturni mir sa svim terorističkim organizacijama. Hvala vam lijepo i želim vam sav uspjeh u, tom, u tim nastojanjima. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Hvala vam gospodine Santos što ste došli k nama. Mi imamo mnogo nade i doista moramo vam zaželjeti da ćete i u budućnosti se upredjeljivati za ovaj isti put. Ipak imamo i nekoliko zabrinutosti. Moramo naravno spomenuti taj genocid gdje je došlo do krvopolića, do ubojstva 5000 ljudi. Bavimo se tako pitanjem borskih prava. Imamo situaciju gdje imamo veliki broj smrti, isto tako e, ubojstava boraca za ljudska prava. Prošle godine je ubijeno 619 e, boraca za ljudska prava, ove godine već 45. 45. Dakle, ipak Mislim da žrtve trebaju biti dio isto tako i vaših strukturnih nastojanja. Što se tiče Europske unije, Europska treba pomoći vašoj državi, ali ona treba biti komplementarni faktor u ovom nastojanju veznih uz ljudska prava. Treba pokušati i gospodarski podupreti u kompenzaciju žrtvama, treba podržati na primjer prije svega ruralno stanovništvo, a mene zanima koje ćete mjere poduzeti protiv toga da kolumbijska vojska špionira razne aktiviste, bolje prava pa i novinare i kao drugo, zar ne postoji neka proturečnost u tome da se vode rasprave sa Farkom, ali da se isto tako voze, vode istodobno i rasprave sa jednom drugom skupinom koja je na drugom kraju e, političkog spektra. Mi to isto tako smatramo terorističkom organizacijom i e, kako će to sve doprinijeti posizanju sveobuhvatnog mira. Hvala. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Hvala vam lijepa što ste došli k nama danas gost. Htio bih vas pitati nešto što je već spomenuo jedan prethodni kolega, govornik. Radi se o provedbi trgovinskog sporazuma i rezultate sada godinu dana nakon e, što je stupio na snagu. Jeste li imali već prilike sa sugovornicima u Briselu o tome raspraviti jer moj klub zastupnika ima viziju o tom sporazumu koja nije toliko pozitivna kao možda drugi klubovi zastupnika. Nama se čini da kako trenutno stvari stoje da taj e, sporazum o slobodnoj trgovini nije zapravo pomogao lokalnom stanovništvu. Nismo pomogli na primjer proizvođačima kave, oni se nalaze u vrlo složenoj situaciji i sada godinu dana nakon i dalje imamo krivotvoreni, e, to jest e, crni oprani novac koji je proizašao iz aktivnosti e, sektora organiziranog kriminala. Imamo i transnacionalne, multinacionalne kompanije koji iskorištavaju, što više mogu taj sporazum o slobodnoj trgovini. To je dakle za nas zabrinjavajuće, a i cijelo pitanje oporezivanja. I stoga se ja gospodine predsjedniče pitam imate li neki stav o tome, jeste li proveli već neke analize sada nakon prve godine e, stupanja na snagu tog sporazuma o slobodnoj trgovini i što s tim u vezi mislite? Hvala. Muchas gracias, señor presidente. Hvala vam, predsjedniče. Dakle, prije svega Odgovorio bih gospodinu Milanu o tome što Kolumbija očekuje od Europe. I što se tiče Pacifičkog saveza. Ono što mi očekujemo tijekom naše turneje po Europi uvelike se nadovezuje na očekivanje političke podrške. Dakle, potrebno nam je pomoć u trenutku kada vrlo teške političke odluke moramo donijeti. A, sporazum je dobar kada zapravo niti jedna strana nije u potpunosti e, zadovoljna. Ako je svatko pomalo nezadovoljan sa onim što je dogovoreno. Dakle, ono što nama potrebno je da i međunarodna zajednica ovdje bude uključena i događa se zapravo da postavljamo jedan presedan. Mi želimo provesti pravdu, a postoje ljudi koji govore da pravda nije moguće, da ona stoji na putu miru. No ono što mi moramo pronaći je srednji put, a ostvarenje mira je najvažniji cilj. I ovdje za to nam je potrebna vaša politička podrška. Što se tiče konkretne podrške, imamo cijeli niz projekata u različitim domenama, u različitim poljima i područjima koje su uništena tijekom sukoba, primjerice e, nadomještanje i zamjena e, usjeva, e, zatim projekt gdje gerilski vojnici postaju čuvari naših šuma, dakle to je jedan projekt, zatim imamo izmještanje ugljika u šumljenim područjima, u prašumama i projekte očuvanja prašume. To su primjerice neki projekti gdje bi Europska unija mogla odigrati vrlo važnu ulogu. Što se tiče Pacifičkog saveza, vrlo sam zadovoljan što vam mogu reći da ovo zapravo predstavlja najuspješniji projekt regionalne integracije koji danas, do danas postoji u Latinskoj Americi. Sjećam se razgovora sa Alan Garcijom, tadašnjim predsjednikom Perua, predsjednicima Čila, Meksika. I ti su zapravo razgovori pretvorili se u jedan proces bez pretjerane birokracije, ali zajednički smo uspjeli donijeti neke konkretne odluke koje su rezultirale većim integracijom između pet najsnažnijih gospodarstava Latinske Amerike ne pokušavajući natjecati se sa Brazilom, možemo reći da zajednički imamo veći BDP po glavi stanovnika od Brazila i to je doista važan, važno za proces integracije na latinoameričkom kontinentu. Kao skupina mi želimo snažiti naše odnose sa Europskom unijom, Znači imamo cijeli niz e, promatrača iz europskih zemalja. I smatramo da je ovaj proces e, doista na putu uspjeha. Što se tiče pitanja gospodina Havita i prekida vatre, mogu vam prilično iskreno reći da nema prekida vatre i to nije do mene. Ja sam vrlo jasno rekao da neće doći do prekida vatre e, prije završetka procesa. To je bio jedan preduvjeta za pregovore. I zbog čega sam to učinio? Postoji nekoliko razloga koje bih objasnio. Iskustvo nam pokazuje da u kompliciranom zemljopisnom okruženju kako imamo u Kolumbiji da je vrlo teško i moguće potrošiti mnogo energije, vremena e, raspravljajući o prekidu vatra i o mogućim kršenjima. Ali NLA, moram također napomenuti, nije sastavni dio tog procesa. I prepoznam činjenicu da su prekidi vatre nešto što često može biti zloupotrebljeno i dovesti zapravo do upravo suprotnih e, pogrešnih situacija. Jer se tako nešto ne može usporediti e, s obzirom da utječe na pregovore ako je postoji jedna stalna pozadina, opasnost e, ratnog sukoba. Dakle, razgovarali smo o miru u Havani dok se rat nastavlja u Kolumbiji, no ovo je svakako najkraći put do mira. Ja želim da ovaj sukob bude priveden kraju što je brže moguće, ne želim da se to razvlači do nedogled. A što se tiče e, naknada i prava žrtava, mi dajemo sve od sebe kako bi e, kompenzirali žrtve e, Dakle, 400, 4700 žrtava od ukupnih 6 e, milijuna. I tu su troškovi bili doista izuzetni i mi smo prva zemlja koja je započela s ovakvim procesom e, da i to prije službenog zaključenja jednog sukoba. Ovo, to se dogodilo po prvi puta zapravo i mislim da to šalje vrlo jasnu poruku i Gospodine Havet, mogu vas pitati koja bi bila cijena nečijeg sina, nečijeg čeri, nečijeg člana obitelji. Dakle, nemoguće je zalječiti patnju i bol koji je ova kriza uzrokovala ljudima. Nedavno je objavljena jedna studija Harvarda koja se bavi procesom očitete žrtvama u Kolumbiji i jasno je da ne postoji presedan za operaciju ovakvog opsega. I na kraju tog procesa naknade ćemo isplatiti 14% cjelokupnog stanovništva. To su ogromne brojke. I uključenost žrtava u samim pregovorima, njihova izravna uključenost, mislim da je to također nešto što je bez presedana mogu postaviti pitanje kako uključiti izravno šest milijuna žrtava u nešto. To je praktički nemoguće. No, mi moramo povratiti povjerenje svi uključenih strana. I crkve, javnih sveučilišta, un isto tako. Dakle, oni su svi uključeni u odabir žrtava koje će sudjelovati, koje će prisustovati sastancima, jer fizički je naravno nemoguće uključiti sve žrtve. No ono što želimo je pobrinuti se da svi imaju osjećaj da su predstavljeni. Što se tiče ljudskih prava, poštovani zastupnici. E, uvjeravam vas da je Kolumbija uvelike napredovala po pitanju ljudskih prava. Naš ustav jamči ljudska prava i ogromni su napori uključeni u svim poljima djelovanja. Ne želim reći da smo se mi pretvaramo u neki e, raj gdje ubojstva boraca za ljudska prava ili sindikalista više nisu moguće. No, broj tih događaja neprestano opada, isto kao i što i opadaju nasilne akcije paravojnih skupina. Dakle, do takvih događaja još uvijek dolazi, no postoji nulta stopa tolerancije toga eh, prema politici naše vlade. Svaka smrt, ako mene pitate, je smrt previše. Pitali ste da li je došlo do rezova eh, za zaštitu sindikalista i boraca za ljudska prava. Mogu vam vrlo jasno reći rezovi su utjecali na druge sektore mnogo više nego na ove. I to na sektore gdje je također potrebna zaštita. Očuvali smo ovaj vid zaštite boraca za ljudska prava. To je svakako bilo nešto vrlo skupo jer postoje ogromni troškovi za e, oklopna vozila, zaštitare i tako dalje. I taj sustav moramo učiniti učinkovitijim, eh, ali isto tako zajamčiti zaštitu onima kojima je to potrebno. Gospodinu Tanaku bih eh, odgovorio, zahvalio se na pitanju. Dakle, što se tiče naše politike o drogama, Ja sam već nekoliko godina na položaju predsjednika i već prije tri godine predložio sam da promijenimo način na koji se e, nosimo s pitanjem droga i da zauzmemo jedan moderniji pristup. Kao kolumbijac mogu vam reći da je Kolumbija jedna od zemalja koja u cijelom svijetu koja je platila najveću cijenu zbog rata protiv narkotika koji je prije više desetljeća proglašen od strane SAD-a. Izgubili smo suce, novinare, političare i e, neke od svojih najboljih umova. Karteli koji su bili nepobjedivi uzrokovali su velika krvoprolića u našoj zemlji. Uspjeli smo smanjiti površinu nasada koke, no kada sagledamo cijelu sliku, kad kada imate osjećaj da ne napredujete, da stojite jednostavno na mjestu i koliko god naporno se trudili, još uvijek će biti moguće ljudima doći do kokaina. Da li u New Yorku, Miami ili negdje drugdje. Dakle, nakon 40 godina od, od početka rata protiv do droga, pitamo se što smo postigli, što postavlja pitanje što radimo krivo, što moramo promijeniti. Tako da sam ja već pozvao na raspravu o tome i po prvi puta UN je čuo naš poziv i 2016. će se u UN-u raspravljati o tome. Dakle, moramo pronaći nove pristupe i to na globalnoj razini, jer nijedna zemlja sama po sebi neće uspjeti pronaći rješenje za taj problem. Unilateralne promjene politika su nešto što je, po mom mišljenju, suđeno na propast. I pitam se ima li smisla e, staviti u zatvor nekog malog poljoprivrednika u daljenoj regiji u Kolumbiji zbog toga što uzgaja marihuanu, kada je cijeli problem zapravo toliko velikih razmjera i njime bi se trebalo baviti na međunarodnoj razini. Što se tiče Venezuela i odnosa sa našim susjedima, Ja sam zagovornik realne politike i siguran sam da to stajalište dijelite i vi u Europi. Možemo imati različite pristupe, različite stavove i modele što se tiče razvoja, no u krajnjoj liniji mislim da moramo pokušati imati dobre odnose, odnose poštovanja e, sa svim zemljama u svijetu i poštivati naše razlike, a ne razmjenjivati uvrede preko medija kao što je bio slučaj u prošlosti. Nas se znalo prikazivati kao javne neprijatelje. Mislim da tako nešto doista nema smisla usprkos postojećim razlikama. Smatram dakle da smo uvijek pokušavali ostati u dobrim odnosima i mislim da je to bilo u interesu Kolumbije i Venezuele, ali i šire regije. E, Travis je imao ključnu ulogu u započinjenju mirnog procesa i to doista moram prepoznati. Na tome mu se i zahvaljujem. A u odgovor na gospodinu pitanje gospodina Van Balana. E, kako se pobrinuti da mir bude e, strukturiran, kao što ste vi rekli? Postoje neke skupine koje su politički priznate. NLA, FARC, no postoje i druge paravojne skupine i kriminalne bande koje nisu uključene ni u kakav dijalog. Protiv njih se jednostavno borimo i u tome smo bili učinkoviti. I uvjeravam vas da to sa time i dalje nastavljamo. Nakon što se ovaj proces zaključi, možda će i dalje postojati neki ostaci paravojnih skupina, no mi ćemo imati sve potrebne resurse kako bismo priveli kraju aktivnostima tih grupacija, bandi, paravojnih skupina. Dakle, te skupine će možda funkcionirati pod eh, nazivom Leraj ili Farka, ali uvjeravam vas da ćemo eh, biti sposobni boriti se protiv njih učinkovito. U prethodnim situacijama kada je FARC proglašavao unilateralne prekide vatre, to se poštivalo i mislim da to pokazuje da je zapovjedni lanac unutar organizacije još uvijek nedirnut. Imali smo pitanje što se tiče špionaže. A na to bih odgovorio jednim drugim pitanjem. Kako vi kontrolirate hakere ovdje u Europi? Ukoliko imate odgovor na to, molim vas, recite mi jer i mene zanima. Jutro sam pročitao članak u Financial Timesu koji se bavio hakerima i njihovim aktivnostima i to je doista velik problem sa kojim smo svi suočeni i ja sam samo u prošlosti bio e, žrtva hakerskih upada. E, moje osobno računalo je bilo hakirano, e, moji e-mailovi, na svu sreću njima nije bilo ništa neugodno. ali u svakom slučaju hvala vam na pitanju. Mislim da je doista važno, no trenutno nemam na njega odgovor. E, na pitanje gospodina Urtasuna. Što se tiče e, slobnih trgovinskih sporazuma, možda drugačije pristupamo tome, možda drugačije pristupamo slobodnoj trgovini. Ja slobodnu trgovinu vjerujem kao pokretač. I vi ste postavili pitanje o kavi. Mogu vam reći da uzgajivači kave prolaze kroz teško razdoblje, ali to nije zbog sporazuma o slobodnoj trgovini. To je jednostavno zbog vremena u kojima živimo. Uzgajivači kave trenutno mogu izvoziti koliko god kave žele, ona se troši u Europi, no problem je da je suša u Brazilu uzrokovala rast cijena i Kolumbija nije uspjela mm, dovoljno jačati svoju proizvodnju, što je značilo da je uzgajivačima vrlo, vrlo teško dobiti pristup tržištima. Ja čvrsto vjerujem u slobodnu trgovinu i Vjerujem da zemlje koje prate taj, slijede taj model napreduje brže od onih koje ga ne slijede i Kolumbija je, mislim, vrlo dobar primjer toga. Članovi Pacifičkog saveza koji su za slobodnu trgovinu i protiv e, prepreka trgovine brže rastu nego one zemlje koje imaju zatvorena gospodarstva. Dakle, mi uvelike vjerujemo da će slobodna trgovina zajamčiti dobrobit naroda kroz gospodarski rast. To je naš stav o tome. Predsjedniče, nadam se da sam uspio odgovoriti na pitanja zastupnika koja smo do sada čuli. Hvala. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. Žao mi je zbog niza kolega koji više nisu mogli uzeti riječ. Prije svega mi je žao španjolskih kolega, ali sada već imamo pola sata zakašnjenja i mislim da i zbog ostalih točaka našem dnevnom redu e, i zbog toga što predsjednik ne može biti s nama za uvijek moramo sada završiti u raspravu. Zahvaljujem na vrlo zanimljivoj raspravi. Sigurno ćemo imati prilike i nastaviti. Gospođo ministrice vanjskih poslova, hvala vam isto na tome što ste si uzeli vrijeme i došli također k nama i možda molim za tišinu i da oni koji imaju jeftina mjesta ostaju sjediti. da možete nastaviti možda prije nekoj idućoj prilici e, raspravu s nama kako bismo to mogli produbiti. A vama, gospodine predsjedniče, želim sve najbolje u vašem radu. Te želim reći da se svi nadamo da će mirovni proces biti uspješan i da će isto tako i trajati. I u tom smislu imate našu podršku. Sve najbolje.